Good morning, ladies and gentlemen. Uh, Dobro jutro. Workshop on national... Dobro jutro. Eto, dopustite mi da sada uvedem našu eh, eh, radionicu o eh, energetskoj sigurnosti i potrošnji energije u zgradarstvu. Naglasio bih kako je ovaj e, odbor puno radio na promicanju energije iz obnovljivih izvora. Europski parlament zalaže se za minimalan udio 35% e, energije koja će biti dakle iz obnovljivih e, izvora i to u ukupnom dakle u ukupnom količini energetskog miksa. A Europski e, parlament je podržao obvezne e, ciljeve koje je donijela Europska komisija od 35%. To nisu, ponavljam, nacionalni ciljevi. Na odboru ITRE se jučer izglasao tekst kojem će se tražiti da države članice e, dekarboniziraju kada budu obnavljali zgrade. I e, tu e, se moramo pozabaviti dakle pitanjem i e, građevina i i same proizvodnje električne energije. Za sada predsjednika odbora još nema, ali mi ćemo započeti sa prezentacijama naših petoro stručnjaka. Nakon e, njihovih izlaganja će uslijediti pitanja i odgovori. E, sama izlaganja bit će objavljena na e, web stranicama odbora IDRE. Zaista se iskreno nadam da vrlo velik broj ljudi prati ovo što će naš seminar mnogo više nego li što ih sjedi ovdje u dvorani. Posjećam inače stručnjake i zastupnike da se pridržavaju dodijeljenom vremena kako bismo stigli sve načiniti na vrijeme. Prvi govornik bit će gospodin Dorf Gielen. On će govoriti o najboljim praksama u državama članicama, najboljim praksama kako bi se ostvarili ciljevi vezani za obnovljive izvore energije i za energetsku učinkovitost. Eh, naš govornik radi u eh, Bonu u agenciji Irena i eh, daju savjete o statusima energije, planovima za energente, sve u okviru energetskih politika. Prije nego što je počeo raditi u institutu Irene Dorf-Gilen eh, je radio eh, u UNIDU. Gospodine Gilen, izvolite. Hvala lijepa, dobro jutro dame i gospodno, zaista mi je velika čast da danas budem ovdje među vama ja e, na neki način ću načiniti uvod i u odnosu na četiri preostala govornika. Želim zapravo reći da postoje ključne sinergije između obnovljivih energije i energetske učinkovitosti, kako u građevinarstvu, ali tako i u drugim sektorima, prometu primjerice. E, Obovljiva energija elektrifikacija i druge obnovljivi izvori energije mogu pomoći uvelike energetskoj učinkovitosti. Veća energetska učinkovitost omogućuje da ista količina energetske, e, obnovljive energije može opskrbiti više energijom usporedno, bori se također protiv stakleničkih plinova i e, treba se e, dakle zato zalagati elektromobilnost, e, pumpe za grijanje, solarna energija, vjetroenergija mogu igrati ključnu ulogu kako bi se takve energije uspostavile. U ponedjeljak smo upravo ovdje u Briselu započeli sa studijom na tu temu i ustanovili smo da kos, učinkovitost e, i e, troškovna učinkovitost do 2030. godine obnovljivih energenata e, se može uvelike ostvariti u mjeri od 35%. Dakle. Sve to vezano je za pitanje električnih vozila, zatim u e, zgradarstvu treba gledati na obnavljanje zgrada i uključivanju e, pumpa za grijanje, što znači da bi e, se imali bolji sustavi grijanja, a također bi se moglo uvelike e, raditi na samopotrošnji. To su sve neki od politika koji smjeraju na optimizaciju e, cijelog sustava. U svijetu smatramo da je 90% e, smanjenja emisija ugljičnog dioksida se mogu postići e, u tom smislu do 2050. godine. To je ono što je predstavljeno plavom i zelenom bojom na ovom grafikonu. Udio obnovljive energije trebao bi porasti do 65% primarne opskrbe energije. Ovdje je prikazano zelenom bojom. Danas smo na otprilike 15 i morali bismo ići na 1,5 eh, postotaka godišnje, a e, to znači sedam puta više se toga treba napraviti u svijetu. Što se tiče energetske učinkovitosti, 2,6% godišnjeg poboljšanja, dok se trenutno to poboljšanje svodi na nekih 1,8%. Dakle, i tu postoje manjkavosti. Yesterday we e, launched, e, on Monday we launched a study on renewable energy prospects in Europe. Dakle, u ponedjeljak smo započeli sa e, tim e, projektom o većoj energetskoj e, učinkovitosti u Europi i moramo reći da smo sa našom preporukom od 33% vrlo bliski stavu Europskog parlamenta. Kada pogledamo na razlike između onoga što se želi i ono što postoji, e, postoje mogućnosti različite vrste e, štednje, a e, ta srednja kategorija koju smo ovdje prikazali svjetlo-zelenom bojom je ona koja prikazuje mogućnosti koje se otvaraju u koju je uključena primjerice elektromobilnost. Ako pogledamo potencijale i e, poboljšanu učinkovitost od 30%, e, jer to je sada prijedlog, možemo reći da postoje i druge studije koje kažu da postoji potencijal koji je puno veći od 35%. Sa 30% učinkovitosti imamo 35% obnovljivih izvora energije, dok bi učinkovitosti od i 5% e, pretpostavlja dakle 37% e, obnovljivih izvora energije. Dakle, vidite kako postoji veza između te dvije kategorije. Prošle godine objavljena je studija za čitav niz velikih gospodarstava. Među primjerima stoji primjer Njemačke, a brojke na razini te države pokazuju sličnu pozitivnu energiju između udjela e, energetske učinkovitosti i e, udjela obnovljivih izvora energije. Što je veća energetska učinkovitost, to je veći udio obnovljivih izvora energije koji se na taj način može postići. Učinkovitost pomaže povećanju udjela obnovljivih izvora energije. Međutim, e, to funkcionira i obrnuto i to vidimo na ovom grafikonu u svijetu. E, smo zaključili da otprilike četvrtina svih e, po mogućnosti poboljšanja energetske učinkovitosti je vezana za korištenje obnovljivih izvora energije. To je naročito se može vidjeti ima ogromne potencijale kada se radi o elektrifikaciji u prometu. S jedne strane mogućnosti leže u korištenju, većem korištenju obnovljivih izvora energije. Jer obnovljiva energija je vrlo često vezana za 100% generiranje čiste energije. Ako to kombomirate sa E, čistim korištenjem tih energenata, primjerice električnim vozilima, tu se učinkovitost itekako povećava. E, to naročito vrijedi za solarnu, hidro i vjetroenergiju. E, to je malo drugačije. Podaci su ako gledamo na geotermalnu ili energiju ili biogoriva. Ovo je dakle bio kratki uvod u ovu temu, a mislim da će sljedeći govornici nam dati više stručnih podataka. Hvala vam gospodine Gilen i hvala što ste pridržavali vremena. E, sada e, bih e, Lado predstavio gospođu Kristijane Enger koja će govoriti o nacionalnim strategijama za energetsku učinkovitost u pojedinim državama. Ona dolazi iz Austrije, iz pokrajine Gornje Austrije i ona upravlja e, Cleantech Cluster Energy, e, to je skupina, odnosno udruga tvrtke koje se bave energetskom učinkovitosti. Gospođa Erger također je potpredsjednica europske mreže regionalnih eh, agencija za energiju. A ona je također i jedna od osoba koje vodi dan eh, koji je posvećen, eh, svjetski dan posvećen energetskoj učinkovitosti. Hvala, izvolite. Mm, hvala gospodine predsjedavatelju. Htjela bih vam predstaviti jedan e, europski projekt, ali dopustite da kažem nešto i o moreiki iz koje ja dolazim, jer mislim da je zapravo to jedan od dobrih primjera za ovu dobru korištenje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Ne, <clears throat> dakle, ovo se baš ne vidi najbolje, ali se zapravo prikazuje proces energetske tranzicije u Kožnjoj Austriji. Kao što možete vidjeti, naslov stoji E, učinko, energetska učinkovitost obnovljivi izvori energije su ti pravi tim za uspjeh. E, obnovljivi izvor energije, dakle iz njih dobivamo jednu trećinu potrebne energije, regija je vrlo koncentrana na e, samu E, industrijski vrlo razvijena. Kada govorimo o obnovljivim izvorima energijama, gotovo polovica obnovljivih izvora energije su čisti izvori energije, <clears throat> biomasa, energija, solarna energija, energija vjetra. U drugom dijelu vidite emisiju stakleničkih plinova koja je postignuta u proteklih 10 godina. Od 2005. do 2015. godine uspjeli smo smanjiti emisiju staklenih plinova u zgradama za čak 43%, a to, to zahvaljujući kombinaciji energije učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Dakle, samo tako obnovljivi izvori energije mogu biti uistinu i ekonomični. I ako sada ne razmišljate o dekarbonizaciji tu misao dovedete do kraja, onda je ovo i važno ako razmišljate o 100%, postavljate za 100%, onda koriste obnovljivih izvora energije postoje više nego očigledne. Ono što sam vam želim predstaviti jeste analiza našeg projekta Energy Efficiency Watch Project. E, to je projekt koji je financiran sredstava Europske unije, a cilj je analizirati učinkovitost energetskih politika u zemljama članicama. Mi smo intervjuirali tisuću 1100 stručnjaka za energiju iz 28 zemalja članica i postavili pitanje kako oni ocjenjuju stvarni napredak u energetskoj učinkovitosti i e, tim vezanim politikama u njihovim zemljama. Dakle, kako e, oni to vide za razliku od, e, od vas ovdje. Dakle, dobila sam ovdje samo jedan prikaz na ovom prikazu e, smo e, rangirali zemlje prema pokazateljima napretka. Neću ovdje komentirati pojedine, pojedine napretke ili razvoja, ali plavom bojom je, su rezultati za 2015. zelenoj boji su rezultati za 2012. godinu. Ono što se primjenjuje jesu ovi usponi i padovi i to se može lako objasniti za pojedine zemlje. Došlo je do promjena vlada, uvođenja mjera štednje ili slično. Ali zapravo ako sagledamo ovo celini ranije ove uspone i padove, onda njihov učinak je malo zabrinjavajući. Pogledali <clears throat> smo što je zapravo razlog tome i vidjeli smo da postoje zemlje u kojima je došlo do političkih promjena gdje je bilo na političkoj sceni ili pak druge promjena. Međutim, oni su zadržali istu razinu ambicija kada je riječ o politikama energetske učinkovitosti zato što su uspjeli pronaći dobar odgovor na pitanje zašto je to njima važno. Odgovor nije glasio zato što Brisel to želi, i tu ta rečenica nam je svima poznata. Uvijek se kaže zato što to Brisel traži od nas. Međutim, ono što su oni uspjeli postići, postići jedan pozitivan narativ i e, zanimljivo je da je taj pozitivni narativ se razlikuje od zemlje do zemlje. To može biti energetska neovisnost, sigurnost, inovacija, koriste za društvo i zdravlje, industrijska konkurentnost, klimatske promjene ili slično ono na temi se da je narativ koristi jesu uvjerljive brojke i ono što jest e, činjenica je da se i postoji politička volja da se radi na tim pozitivnim narativima. E, na sljedećem slajdu vidjeli ste politiku e, energetske učinkovitosti po njihovoj po učinku koji imaju. I postavili smo pitanje svim stručnicima koliko su učinkoviti instrumenti u vašoj zemlji. I ono što je zanimljivo jest da se pokazalo da postoje neki instrumenti koji očito funkcioniraju u mnogim zemljama članicama, a to su zahtjevi u pogledu energetske učinkovitosti u novim zgradama, energetsko e, etiketiranje proizvoda, e, zahtjevi energetske učinkovitosti za ob renovirane zgrade ili energetski certifikati. O kakvim instrumentima je riječ? Riječ je zapravo o dugoročnim politikama politikama koje su zemnažne i sve drugo je zapravo instrumenti, bilo da je riječ o poticajima ili drugim, dakle zapravo sve bilo o instrumentima koji su proizlazili iz drugih, e, iz drugih izvora. Međutim, ove četiri instrumenta koje sam navela su zapravo e, zauzimaju prva četiri mjesta ovom rangu. Potom, jedan od e, elemenata koji se pokazao jeste da nam e, treba zapravo e, već poslovanje kada govorimo o energetskoj učinkovitosti. I um, postavljate pitanje zašto zapravo energetska učinkovitost kao posebna djelatnost u pojedinim zemljama je e, više rasprostranjena nego drugima. E, razlog je tome da postoje okviri koji omogućavaju poduzećima da e, energetsku učinkovitost učine svojom primarnom djelatnošću, a ne nekakvom sporednom djelatnošću. I tek ako postoje takvi okviri, može se krenuti u, ciljeno bavljenje energetskom učinkovitošću. U pojedinim zemljama član članak 7. direktive o energetskoj učinkovitosti je upravo polučio taj učinak, u drugima pak ne. A ako ljudi zapravo e, vide te e, potencijale, pokušavaju ih ostvariti, onda zapravo postuđuje se i napredak. Potom, jedan rezultata iz moje pogled, iz moje regije, a to je zapravo prikaz e, naše održive politike energetske učinkovitosti. Ne vidite se da naslov, ali u naslovu imate dakle E, e, mrkva, batina i e, tamorin. A to zapravo su zapravo tri osnovna stupa, regulatorne mjere, financijske mjere, informacije i obrazovanje. Promjena mora početi zapravo u vašim glavama i to je zapravo zašto su informacije vrlo važne. E, mi smo mala regija, ali imamo deset tisuće informativnih e, događanja gdje zapravo savjetujemo o energetskoj e, politici. Gdje treba reći zapravo zašto se to čini. Ne samo da se uštedi novac, ali puno i više koriste koje to može polučiti za sobom. Što stručnjaci žele? Žele za ciljeve, žele pakete politika i žele da i žele dobar narativ koji može nas odvesti u održivu budućnost. Hvala. Hvala na ovom izlaganju. O tome ćemo naravno kasnije raspraviti. A sada bih htio predstaviti trećeg govornika, gospodina Jamesa Drinkwatera. vidim da je već popio nešto vode u skladu sa prezimenom. Ne znam koliko vas puta dnevno razveseljavaju ovakvim šalama. No, on ćemo govoriti o tome kako nacionalne regionalne strategije mogu poslužiti u modernizaciji postojećih zgrada. Gospodin Drinkwater je e, savjetnik za europske globalne procese u području zgradarstva i on je direktor e, europske mreže za zeleno zgradarstvo i također to je mreža koja uključuje više od 2000 ključnih dionika u europskim zemljama i njima je cilj razraditi ambicioznu strategiju obnove i također e, koordinira e, i projekt ima po okviru obzora 2020. godine, a njemu je cilj osmisliti inovativne hipotekarne proizvode za zeleno zgradarstvo. Gospodine Deđen Kotor, izvolite. Hvala. Kao što ste spomenuli, u posljednje dvije godine moja se organizacija bavi koordinacijom ovih napora koji se usredotočuju na projektiranje, odnosno osmišavanje i uvođenje strategija. Imali smo više od 120 događaja u većini zemalja članica i u velikim gradovima u tim zemljama. I ja ću s vama podijeliti ono što sam naučio iz tog procesa. I drago mi je što strategije obnove imaju novu vidljiviju ulogu i u direktivi o energetskoj učinkovitosti zgrada. Ono što sam naučio iz tog e, procesa jest da ne možete ptice bacati pravocrtno. Obnova je e, izazov. Zgrad su e, poput živih bića u kojima žive ljudi i to često zaboravljamo i upravo ovu razliku prikazuje razlika između bacanja kamena i bacanja ptice, živog organizma. Dakle, možemo predvidjeti putanju kamena Dakle, znamo kamo ćemo ga dobaciti i u skladu s time plan će se izvršiti. Dakle, kamen će ići pravo crtnom putanjom i izletiti tamo gdje želimo. Ali kada je u pitanju složeni organizam poput ptice, nikakvi planovi nam neće pomoći u predviđanju putanje i točke sljetanja. Dakle, trebamo shvatiti da trebamo prestati nastojati bacati ptice pravocrtno, nego da moramo osmisliti vrlo ljudski proces i kreativne strategije. Nova direktiva o energetskoj učinkovitosti zgrada predviđa i javnu raspravu kao ključni sastavni dio u osmišljavanju inovativne strategije. No trebamo otići korak dalje, dakle treba nam ne samo javna rasprava nego i zgradnja za zajednicu i zbog toga smo u svakoj od zemalja članica gdje smo prisutni izgradili jednu međuresornu platformu i da razgovaramo o upravljanju resursima, uspjeli smo izmjeriti kvalitetu suradnje između različitih dionika kako bismo uvijek okupili prave ljude. I iz svojeg iskustva znam e, da energetska učinkovitost e, i oni koji se bave obnovljivim izvorima energije nisu uvijek spremni surađivati, nije uvijek tako slučaj. No kada je došlo do takvih promjena vidjeli smo da se strategije bave ne samo obnovom zgrada nego i održivim urbanizmom i sličnim pitanjima. I to je ključno za ovakve e, strategije, ali i za okupljanje ovih skupina dionika. Dakle, treba nam strukturiran pristup tome jer će kvaliteta tog procesa odrediti kvalitetu rješenja i brzinu ostvarenja istih. Dakle, imamo tu banke, stručnjake za nekretnine, e, za komunalije i tako dalje, koji su ukupljeni u istoj prostoriji za istim stolom e, i razrađuje jednu pan-europsku strategiju za e, učinkovito zgradarstvo. Trebamo se odmaknuti od samog pregleda inicijativa prema onome što nazivamo impact frameworks. Dakle, biste li u svojoj organizaciji zaposlili stotinu djelatnika i ne omogućili im da međusobno komuniciraju ili biste imali e, radne skupine? I kada smo vidjeli da u zemljama članicama postoje između 50 i stotinu E, inicijativa u tom smislu koje nadvladavaju tržišne prepreke i također uzimaju u obzir i zakonodavstvo, vještine, znanja i tako dalje. Vidjeli smo da zapravo e, samo mali dio tih djelatnika je izvješavalo o napretku, naročito izvan javnog sektora. Tako da smo mi razradili prakse koje se temelje na učinku i jednom kada su ovi e, kadrovi počeli komunicirati zajedno, razradili su i usklađenu strategiju. Dakle, također smo e, proveli inicijative podizanja svijesti, inicijative za projektiranje i planiranje i oni su počeli raditi u skupinama i izabrali su zajedničke ciljeve i počeli su mjeriti zajednički napredak ka tim ciljevima jer E, svako njih e, ide različitom putanjom kao i ptice, ali ako znaju koji je njihov krajnji cilj i ako mjere njihov napredak ka njemu, to je način za prepoznavanje najučinkovitijih rješenja i to moramo poticati. I ne naravno samo u um, urbanističkim zajednicama nego i u financijama. Dakle, uzmemo jedno poduzeće koje treba u svojem gradu osigurati e, nultu potrošnju energije do 2050. godine i one će trebati i e, kadrovski sustavi treba će i e, kontakte s javnošću, treba će se u tome uskladiti i treba će naravno i građevinski inženjere za projektiranje i tako dalje. Evo još nekoliko napomena kada je riječ e, o, hipotekama za energetsku učinkovitost, u tom smislu je ključno da u Europskoj uniji trebamo planirati pasivno zgradarstvo, odnosno nultu potrošnju. I investitori traže da nekretnine u koje ulažu da su one otporne i da se mogu poboljšati s vremenom. I sada ovi projekti za obnovu zgrada u okviru ove direktive su ključni instrument kako bi se zacrtao put svakoj zgradi kako bi ostvarila odgovarajuću energetsku učinkovitost i obnovljivost energenata i također se određuju mjere kako bi ta zgrada bila otporna u smislu energetske učinkovitosti i kako bi se to moglo početi financirati tijekom životnog vijeka te zgrade. I na kraju, vraćamo se opet na ljude, jer se sve vrti oko njih. Govorimo o troškovnoj učinkovitosti obnove, opasnosti zgradarstvu i to učinimo spajanjem učinkovitosti i novih tehnologija. Govorimo o takozvanom e, pravilu 90, dakle u jednoj uredskoj zgradi Recimo, ako imate operativno troškove, 1% tih troškova je izgradnja. Dakle, e, vrijednost ne određuju energetski troškovi, dakle 90% e, operativnih troškova su ljudi. I ako financijskom direktoru jednog poduzeća govorite o tome zašto i kako može poboljšati svoju imovinu, trebate povezati učinkovitost ljudi sa učinkovitošću nekretnine. I mislim da e, ljudi s pravom prepoznaju blagostanje i zdravlje kao ključno za uspješnost u vlastitom radu i na mikro i na makro razini. Dakle, moramo ulagati u to da postoje povezanosti između energetske učinkovitosti i e, ekonomske produktivnosti. Dakle, izostajanja ili neizostajanja djelatnika s posla, njihovog zadovoljstva i tako dalje. Dakle, započeli smo sa pozitivnom e, slikom e, ove strategije koja je ilustrirana bacanjem ptica pravocrtno ili ne, ali e, s tim, želim završiti sa ovim prikozom koji ukazuje na to da ipak možemo povezati dionike na istom putu s istim ciljem. Hvala lijepa gospodine Drinkwater. Malo me ovaj primjer, vaš primjer s pticama zaintrigirao. Ja sam nekada radio za veliku američku tvrtku e, u kojem su nam e, stalno govorili e, volimo divlje patke sve dok lete u jatu. Sada naš sljedeći govornik koji predstavlja sektor građevinarstva i integriranje obnovljivih energija u zgrade. Dakle, gospodin Vauters radi u institutu e, za istraživanja u Belgiji, a e, također se bavi pitanjima ventilacije i energetskoj učinkovitosti. Radio je puno na poboljšanju energetske učinkovitosti u zgradama i bavio se naročito certifikacijom i analizom sustava. Gospodine Vauters, izvolite imate riječ. Hvala. Započet ću sa tri zaključka, a onda ću vam e, objasniti kako sam došla do tih zaključaka. Nacionalne politike koje se bave preuzimanjem europskih e, propisa trebaju zapravo u regulatornom kontekstu ispravno procjenjivati energetsku učinkovitost. Zatim, jako puno se e, može koristiti i to na dobar način i informacijsko informacijsku tehnologiju za modelizaciju. Međutim, zato je potrebna dobra priprema. I e, zatim, e, dakle, trebamo imati dobru pripremu za sve. U današnjem e, kontekstu vidimo da se jako puno radi na, i na obnovi zgrada i na novim e, zgradama i njihove energetskoj učinkovitosti. Izdaju se certifikati za e, zgrade u koje građani trebaju imati puno povjerenja. Osim toga, ciljevi koji se postavljaju postavljeni su u 2050. godinu, što je veliki izazov s obzirom na zgrade koje e, postoje trenutno. U nedavnoj razvoju situacije vidimo da se jako puno radi na e, informatičkoj tehnologiji modernizaciji, što je napredak i isto tako e, se puno osmjerava na udio u e, korištenju obnovljivih energija i to do 2050. godine. Počet ću sada iz početka napredak postoji, ponekada je vrlo malen, ponekad jako velik i ponekad čak invazivan e, kao kad se radi o vakumiranoj izolaciji. E, mnogo toga je uvedeno, primjerice toplinske pumpe, a i e, pametne metode se također razvijaju i nose za sobom puno potencijala. Vrlo je važno vidjeti koliko energije je potrebno određenoj zgradi. I jako je važno gledati na to da kakva je situacija, kakvo je ozračje u samoj zgradi, da je to vrlo važno za naše građane preuzeti direktivu o energetskoj učinkovitosti zgrada na nacionalnu razinu znači da se nacionalne metode izračunavanja moraju ispravno koristiti i u protivnom neće se dobro primjenjivati. A nedavni europski projekti su pokazali da preuzimanje i ugrađivanje europskih propisa u tom smislu na nacionalnu razinu je nešto što e, je potrebno puno bolje preuzeti. Jer ako se do toga e, to ne napravi, blokira se inovacija. Što se pak tiče obnovljivih izvora energije i novih metoda, e, puno se toga sada razvija. Koriste se primjerice dronovi prilikom na gradilištima. Puno se radi dakle na modelizaciji. Smatram da se radi o značajnom in, e, instrumentu koji može poboljšati primjenu energetskih politika. U odnosu na sadašnje propise i kada idemo prema e, tom nultom stupnju korištenja energije da se svi dionici moraju bolje konzultirati i da kako bi pravilno procijenili situaciju da im je potrebno jako puno podataka. To ponekad predstavlja prepreku za inovacije. E, postoje i problemi pretjerano grijanje. Boriti se protiv toga treba i znači posjedovati jako puno podataka i puno treba analizirati. U većini država članica situacija je slična. Oni izgrade nacionalnu metodu i jednostavno oni su zbog prevelike simplifikacije izradili svaki e, svoju e, metodu. Imamo i pokazatelje pametne pripravnosti. E, to je zgodno, međutim, e, također ima i puno ograničenja. Što se tiče pak razvijanja obnovljivih izvona energije, izazovno ih je primjenjivati u zgradarstvu i e, obnovi zgrada na nacionalnoj razini potrebno je da BIM e, model prikupljanja podataka e, se e, napravi na dobar način jer bi tako prikupljanje podataka omogućilo i jednostavniji proces njihovog prikupljanja, a i lakše bi se mogli analizirati. Naime, svi dionici žele da ono što se nalazi u zgradi odgovara tom modelu BIM. I to bi zapravo bilo jednostavnije primjenjivati na nacionalnoj razini. E, takva jedna učinkovitost zapravo treba ući u sam proces e, projekta. BIM također može pridonijeti i boljoj kvaliteti samih e, zgrada, odnosno same izgradnje. E, BIM e, dakle, zaista može puno pridonijeti. Regulatorne e, tijela moraju razmisliti kako sve to integrirati, a norme poput CEN norme i institucije koje ih izdaju moraju zapravo razmisliti kako uskladiti ih sve sa BIM normama udio učinkovite energije vrlo je važan. Kada gledamo na rugi rok do 2050. godine, često rješenja koje imamo danas, razmišljamo njima za rješenja e, za, kao rješenja za sutra. U Briselu naravno se treba raditi na boljoj izolaciji zgrada i e, bolje grijanju. Bojlere za, sa kondenzacijom su sada dobar izbor, ali oni E, će e, imaju životno vijek od otprilike 20 godina, a tada bismo ih trebali mijenjati za drugu vrstu e, mogućnosti grijanja, primjerice toplinske pumpe, ali moramo se zato pripremiti već sada. Naše zgrade e, moraju postati dobro izolirane i do, zaista energetski učinkovite. Da li to znači da baš svaki dio neke zgrade mora biti dobro izoliran? U e, Belgiji, Nizozemskoj i Ujedinjenoj kraljevstvu vrlo su slabo izolirane zgrade na način na koji su građane i e, zapravo tu treba jako dobro razmisliti e, što e, se izolira, treba li izolirati primjerice podrume ili koji dio zgrade treba izolirati. Dakle, to su moji glavni argumenti. Hvala. Europe pa, e, i e, o energetskoj učinkovitosti, renoviranju zgrada i samo e, potrošnje. On je dik španjolskog društva za grijanje i hlađenje ATSIR. Gospodine Vegas, izvolite. Hvala, gospodine gospodine e, predsjedavatelju. Ako se slažete i s obzirom da imamo prevoditelje, e, održat ću i slaganje na španjolskom. Hvala vam puno što ste me pozvali da ovdje e, govorim i predstavim naša iskustva. Riječ je zapravo o nečemu gdje imamo iskustva u nekoliko zemalja članica. Naime, riječ je o samopotrošnji i fotonaponskim sustavima. E, mi e, smo smješteni ovdje na zapadu Španjolske i, e, imamo dakle 68% pokrivamo solarnom energijom, ne jedan dio energijom vode nismo postigli u potpunosti, dakle, postaviti ravnotežu um, i da, evo, htio sam ukazati na ove podatke i pokazati koliko je zapravo važni i fotonaponski sustavi za opskrbu energijom. dakle, to one mogu zabilježiti uštedu troškova za čak 80%, a s druge strane mogu polučiti velike uštedu energije tog izvora je vrlo, to je vrlo pouzdan izvor energije, niski troškovi održavanja. Često e, ovdje se može e, ostvariti i stopu od 70% samo potrošnje ili barem najmanje od 30 do 50%. Ako instalirate foto e, sustave na e, krovovima zgrada, time možete puno doprinijeti zaštiti okoliša, s druge strane nećete unakaziti samu zgradu. I želim pokazati i na to da to može pridonijeti značajnom smanjenju emisija gotovo 40%. Dakle, to je veliko područje za djelovanje. E, fotonaponski sustavi i samo potrošnja su široko rasprostranjene. Polaze se od toga da čak 80% nas mogu biti e, samo potrošači. Međutim, e, će jedan od problematičnih elemenata jest financiranje financiranje. Na to ću se osvrnuti kasnije, a postoje i određeni problemi e, u pogledu pravne nesigurnosti. Na ovoj e, prikazu možete vidjeti da je e, u Italiji i u Grčkoj imamo dakle potražnju za odnosno interes e, samog potrošnje od nekih 5 e, do 7%. A ako pogledamo primjerice Dansku, koja je znatno manje sunce nego u Španjolskoj, njihova stopa iznosi dvostruko više nego primjerice u e, Španjolskoj. U Španjolskoj postoje određene autonomne regije koje imaju svoje zakone, primjerice to je autonomna regija Ekstramotura, e, gdje zapravo 340% instalacijskih troškova e, se podiže, a to znači da Dakle, imamo instaliranu kapacitet od možda 0,5 kW. Na sljedećem e, platno dakle, e, e, proizvedena energija prosljeđuje u energetsku mrežu. tu je integracija donekle i integrirano u cijeli sustav, potom imate ove zemlje označene žutom i mogućnost dakle, davanja energije u eh, električne mreže. I ovdje vidite zapravo te ove primjere jer često su poticaji vrlo različiti od zemlje do zemlje i to može dovesti do eh, nešto iskrivljenja. Ovo su općeniti primjeri koji dopuštaju neke opće zaključke. Primjerice, ako uzmo energije u e, elektromrežu. Potom njemački primjer je vrlo e, zanimljiv. Ovdje imam, kada pogledamo ovdje zaključke. samo kratko nekoliko riječi o energetskom paketu pozitivan uspjeh i ono što možemo ovdje reći jest da buduće tržište energije e, treba da više pažnje posvetiti potrošnji Merice se kaže da se želi izbjeći prečeste izmjene kako bi se ostvario određeno istupanje stabilnosti, ali kako mogućnosti. Potom pitanja e, izračuna i obračunavanja, e, pitanje na koji način se sustavima, hoće li, tak, e, hoće li samo potrošnja biti učinkovita. Svaki poticaj je dobro došao. Ono što najveća barijera je sustava. Potom inteligentna eh, ili pametna mjerila za električnu energiju, tom mogućnosti financiranja. Treba predvidjeti mogućnosti financiranja, možda primjerice um, osnivati od, određeni fond. Ove tehnologije su nešto što trebamo iskoristiti i početi primjenjivati što prije. Hvala profesor. Eh, ne oduljite više od dvije minute po osobi. Hvala lijepa. Hvala na vrlo kvalitetnim doprinosima. Ja ću se usredotočiti na obnovu. Dakle, nove zgrade, nulta energija, pasivna energija, mislim da je to lako ostvariti, ali zapravo je e, nešto što možemo postaviti na sljedeći način. Dakle, high-tech, low-tech i zgradarstvo. I e, ljudi u zgradarstvu zapravo nemaju dovoljno raspoloživih vještina i, i također logistički je to jedna prava katastrofa i mislim da je izuzetno što se sada počinje. Treba vidjeti koja je veza između inovacijske putovnice i e, novih tehnologija. Kako to možemo spojiti? Dakle, treba nam 3D e, obnova unutar nekoliko tjedana, ne u nekoliko mjeseci. Dakle, kako možemo ubrzati obnovu? I drugo, već ulazimo u doba će nafta biti od 40 do 60 dolara po brajlelu i zato neće biti nekih e, argumenata za e, renovaciju. Ako u ljudima budemo povezati sve sa samom zgradom, ne sa vlasnicima. Mislite li da ta 34% energije iz obnovljivih izvora može biti vrlo troškovno učinkovito za zemlje članice? iz običa su sada sve svjesnija potrebe da se odmaknu od proizvodnje ugljika i uvode nove načine kako to ostvariti i mnogi od njih su rekli da i u marketinškom i prodajnom dijelu se to pitanje ovu svijest koja postoji u javnosti o potrebi da se odmaknemo od proizvodnje emisija u svim sektorima i to i na europskoj razini i na razini zemalja članica. Moramo na svim tim razinama dati poticaje za to. I slažem se u mojoj izbornoj jedinici prije tjedan dana Dakle, riječ je o jednom gradskom rezidencijalnom području i svaka zgrada je imala također i kotlovnicu na mazut. Također, većina potrošača sada nije niti svjesna ovih e, potencijala da ih mogu iskoristiti. Dakle, postoje ogromne mogućnosti da se sve to ostvari, ali mi zapravo loše to komuniciramo, žele to ostvariti. Tako da se pitam kako možemo to o čemu govorimo pretočiti u diopskim ciljevima i o raspravi o tome trebamo li imati nacionalne ili europske ciljeve i ono što me je iznenadilo je da oni koji su industrijskog napretka u tim zemljama Imamo e, zemlje koje se vrlo brzo deindustrializiraju, gube radna mjesta, izmještaju se industrijski. Govorili ste o pticama, a postoji jedna velika ptica u gajbi, a to su vladine zgrade javnog sektora. Dakle, možemo li očekivati da u najmanju ruku one vlade koje se zalažu za ovako, hoće da su zgrade koje su u privatnim rukama u boljem i lošijem stanju ili su tu negdje? I također kada je riječ o fondu zgrada, imam jednostavno imam e, pitanje također i o potrošnji grijanja. Dakle, neke e, zemlje, kao što su spomenuli, imaju dobre rezultate. Sada predložio da ćemo odgovore, a ako budete imali još pitanja, mislim da ćemo za to imati vremena kasnije. Hvala na ovim pitanjima. Postavili ste konkretno pitanje o nacionalnim ili europskim ciljevima. Pretpostavljam da ste tu mislili na obnovljive izvore energije. Za 2020. godinu naravno imamo i europske i nacionalne ciljeve, odnosno nacionalne ciljeve koji pridonose europskom cilju. Šteta je što to nemamo za razdoblje do 2030. godine. Zašto? Zato što to ne unosi dovoljno sigurnosti u okruženje u kojem se kreću investitori, ali naravno mi ćemo se pobrinuti da koji god cilj se dogovorio za 2030. godinu na europskoj razini, da doprinosi zemalja tom cilju dovedu do tog europskog cilja. To će biti složeni proces i to nije idealno rješenje, ali nadam se da ćemo uspjeti ostvariti nešto što će razjasniti situaciju. Drugo, naravno, govorimo o učinkovitosti obnovljivih izvora energije, ali s druge strane imamo CO2 i druge stakleničke plinove. I čini se da je tu okvir nešto čvršći. Dakle, energetska politika, klimatska politika se međusobno dopunjuju i zapravo pobrinuti se da se to ostvari je važan dio odgovora na stabilizaciji čitavog zakonodavnog okvira. Hvala. Da, istina, niske cijene fosilnih gorojeva nam donose velike štete u sektoru obnovljivog obnovljivih e, izvora energije. Tako da mislim da bismo trebali zabraniti kotlovnice na fosilna goriva u zgradama. Prethodna regionalna vlada je doista pokušala to i učiniti. No zapravo je u tome rizik bio prevelik, tako da nismo ga htjeli preuzeti na sebe. No u novom zakonodavnom okviru mislim da će biti predviđeni poticaji u tom smislu. Bojim se da ne možete to jednostavno nametnuti, ali će se zemlje članice poticati da uglavnom zabrane kotlovnice na mazut u e, novim zgradama. I to će e, doniti stabilnost i dati okvir barem ambicioznim vladama. Da, odmicanje od ugljika u industriji, to je veliko pitanje. Sada ja pa- predvodim inicijativu u svojoj zemlji u sklopu koje potičemo one koji su to spremni već sada prihvatiti i zapravo želimo time pokazati da to ne smanjuje konkurentnost, nego je dapače povećava dugoročno gledano i to je ono na što trebamo ukazivati. Europski ciljevi su poput poslovnog plana i to nam daje sigurnost da kažemo da zato vjerujemo da e, su ostvarivi i europski regionalni i lokalni ciljevi i da to dovodi do pomaka jer ljudi se međusobno natječuju i učine ono time što e, je potrebno kako bi ostvarili potrebne ciljeve. Zatim, kada je riječ o rang listi, to nije ono što smo mi osmislili, nego je to viđenje stručnjaka napredaka u njihovim zemljama. To su relativne brojke i ne odražavaju podatke o energetskoj učinkovitosti, nego je to zapravo odraz mišljenja samih stručnjaka o uspješnosti tih programa i politika u poboljšanju kvalitete života i u postizanju onoga što mi želimo postići. I to su ljudi koji rade u javnom sektoru, u industriji. Dalje. E, međutim, e, u bankama se moraju također obučiti ljudi kako bi znali e, zašto se taj novac dalje. E, međutim, e, u bankama se moraju također obučiti ljudi kako bi znali e, zašto se taj novatni sektor također treba raditi na tome, treba predvoditi ne samo u svake E, baš svaku povijesnu zgradu, e, već da moramo obnavljati one državne kopije. Vidi se da e, građevinari, građevinski sektor mora više uložiti u stjecanje odgovarajućih kvalifikacija. Bio i znači mnoge učinkovitije metode gradnje u državama treba više poraditi na gradilišti, ne zgrade, već čitavog niza zgrada. Sve to sam sektor građevinarstva poznaje, ali se treba poboljšati. A također puno dobrih rezultata. Bilo bi također jako važno da se bolje poslovnih zgrada. Prije 20 godina bavilo se e, time kako smanjiti potrošnju energiju za grijanje. Danas je međutim e, pregrijavaju zgrade. Međutim, moramo imati cjelovit, holistički, onda tek mogu preći na to. Gospođa Ernst, izvolite je zajedno, da jedno drugo potiče. ako pogledam kako izgleda situacija u mojoj vlastitoj zemlji, nova koalicija odustaje od klimatskih ciljeva, dakle ostaćemo pri korištenju ugljena pa ćemo vidjeti što će biti iz toga. Moje pitanje je gdje vi vidite ne bi li e, Europska unija trebala e, postaviti puno strože obvezujuće zahtjeve nego što je to do sada činila. A drugi e, aspekt, u jednom izlaganju netko je rekao da se onako bori sa problemima siromaštva, energetskog siromaštva, gdje određene manjine e, određeni dijelovi stanovništva žive u apsolutnom siromaštvu kako e, ta, u zemlji postupno ono što je važno moramo imati financiranje, moramo imati odgovarajuće infrastrukture. A i u Njemačkoj se danas donosi e, presuda o dizelu, pa stoga nas ćemo u tome biti dosljedni. Hvala. E, hvala što se mogu još jednom javiti za riječ. In France, um, Jučer sam imao sastanak sa predstavnicima francuske regije iz e, Doline Loire. Koja je razlika između regionalnih i nacionalnih programa koje e, bi e, trebali podsaći dakle veću razinu vještina, odnosno kvalifikacija. To se često radi jako na lokalnoj razini. Drugim riječima, ako zaista želimo biti dosljedni u sljedećem višegodišnjem financijskom e, okviru, e, trebali bismo e, tražiti i omogućiti na, se na vrlo lokalnoj razini, primjerice u Estremaduri, osigura kvalifikacija na određenoj razini. Postoji i jedan najma i e, kuća stalno raste. Ali ne, postoji, e, razlike su sasvim, e, uzroci sasvim ka nekretnina. Što napraviti da to se ne ponovi u sljedećem četvrogodišnjem razdoblju? Moramo prestati biti na nekretnina. Hvala lijepa. Jednostavno ću zamoliti sada da ona osoba koja je najkvalificiranija odgovori na ova pitanja. Ja ću komentirati oba pitanja na njemačkom jeziku do duše. Da, zemlje... Ne, ipak ću na engleskom block most things that both the region, many regions and cities want and the EU wants is not a new situation. Regije blokiraju mnogo toga i ponekad imamo stare ili nove sugestije. U osnovi mislim e, da e, u politike morate ugraditi nešto što za vas ima određenu vrijednost. Mi se često borimo samo sa stvarima koje su vezane za zaštitu okoliša, a znamo da mnogi se oglušuju na takve vrste argumenata. Međutim, ako im pružite argumente koje se njih tiču, recimo konkurentnost, jer e, od kako se vlada promijenila u e, pokrajini iz koje ja dolazim, sve što je vezano za ekologiju e, se prodaje pod naslovom industrijskog tržišnog natjecanja što se mene tiče u redu, je, e, slažem se s time, budući da to daje rezultate. Dakle, ono što može funkcionirati e, u nacionalnim državama e, vrijedi i za sve one koji okljevaju nešto napraviti. Primjerice, a, udruge vlasnika nekretnina. Jednostavno moramo ih ubosti tamo gdje njih boli. morate naći što je to. A što se tiče građevinske industrije u pokrajini u kojoj ja dolazim, to čak nije na regionalnoj razini. Građevinska industrija kod nas je sasvim lokalna. Na tržištu praktički nema nikoga ko tamo radi, tko govori njemački. To je jednostavno izazov, jer to je tako. Ako klijenti dovoljno glasno nešto zatraže, do toga će doći. Primjerice, oni koji ugrađuju oni koji ugrađuju grijanje su 90. godina u potpunosti blokirali e, sve obnovljive izvore energije, primjerice solarne panele i slično. I na kraju smo mi uspjeli E, mobilizirati dovoljan e, broj potrošača koji su onda to zatražili. Dakle, e, tako isto treba postupiti i usmjeriti se potrošačima. Hvala i za kraj možda gospodin Vauters. Pa, da, građanski sektor se puno razvija na lokalnoj razini, ali i neke stvari treba napraviti na europskoj razini. Samo treba odskih radnika. Isto tako važno je davati dobre primjere iz drugih zemalja. A e, sada imamo instrumente koji su razvijene na europskoj razini i koriste se u nekim državama. Dakle, da, treba puno napraviti u, na nacionalnoj razini, ali sasvim jasno Evropa pitanju zemalja, mislim da još uvijek nema dovoljno znanja. Obnovljivi energija sada je prilično pojeftinila, a nitko toga nije svjestan je da ako se koriste energije iz obnovljivih izvora, to je makroekonomski jako povoljno jer se otvaraju ravna mjesta, a također je i e, trgovinska bilanca pozitivnija. Bilo bi dobro da na europskoj razini imamo Govorimo često o učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije, ali e, možda možemo govoriti i o komforu ljudi koji žive u tim zgradama. U Nizozemskoj postoji program e, gdje se i osobe koji predstavljaju taj sektor e, zgrada i nekretnina pa da čujemo što oni imaju e, za reći o tome. Ah, Poštovane dame i gospodo, rekao bih počet ćemo odmah da ne bismo gubili vrijeme. Tema je vrlo dobro poznata. Još jednom, dobro jutro svima. Ispričavam se što nisam mogao sudjelovati na, na jutrošnjoj radionici. Mm, imamo puno posla, moramo biti istovremeno na više mjesta, pa tako sam i ja mora biti negdje drugdje. E, uskoro e, počinje sljedeći trijalog na temu obnovih izvora e, energije. Juče smo započeli dakle nešto drugo. Startali smo vrlo, vrlo dobro sa odborom Envi i sada evo nalazimo se upravo usred borbe za naš e, zeleni, e, e, paket zelenih energija. Dakle, imali smo jutros vrlo važnu radionicu, radionicu o energetskoj učinkovitosti, a jučer, kao što se sjećate, imali smo saslušanje o E, unutarnjem, e, o jedinstvenom tržištu e, plina, prijedlozi izmjene direktive o plinu, a danas nastavljamo s raspravom. Dakle, tema je zajednička pravila za unutarnje tržište prirodnog plina. E, mislim, Dakle, imamo 142 amandmana, prijedloga izmjena i imamo vrlo kratku direktivu, tekst od e, dakle, tri stranice, vjerojatno jedna od najkraćih e, direktiva, nije previše složeno. Europska komisija predlaže izmjenu postojeće direktive o prirodnom plinu E, na temelju e, zahtjeva zemaljaca i Europskog parlamenta. Prijedlog izmjene ima ograničeno područje primjene tehničke prirode jer se e, su E, jer imamo zapravo dakle proširenje e, samih propisa, ali ova izmjena treba zapravo popuniti onu pravnu prezinu koja proizlazi iz različitih e, tumačenja propisa te pojačati primjenu propisa iz trećeg paketa. Kao što je rečeno i jučer tijekom saslušanja, kasnimo najmanje devet godina. To su rekli i neki od vas. Ali bolje je mm, sada nego nikada i vrijeme je da zapravo riješimo ovaj problem i da e, se izmjene primjene što prije bez dodatnog od, e, dodatnih odgađanja. To je, po mom mišljenju, jedno od najvažnijih e, elemenata. O nadzornu to mog izvješća ja sam unio još nekoliko izmjena u odnosu na prijedlog, prijedloga dijeli to mišljenje s obzirom da nemamo veliku količinu prijedloga izmjena. Sve e, smo mi za brze izmjene, imamo amandmane, e, pripremio sam ja amandmane koje vodimo danas Imamo kratku e, direktivu tehničke prirode. E, dakle, mislim da u tjedan dana možemo pripremiti sebe i zamjen, e, predloge izmjena i ići u glasanje 21. ožujka za, za uređivanje Eh, unutarnjeg tržišta. Ono što ja vidim kao zabrinjavajuće je pozicija ili stajalište vijeća, jer ono što nam treba jeste stajalište vijeća i to u ožujku kako bismo u eh, prijedlog pravnog akta. Stajalište vijeća je vrlo važno i očekujemo od bugarskog eh, predsjedništva da ožujka. Mm, dakle, mm, razmatrajući dakle, priloge izmjena uzet ću u obzir sve prethodne rasprave, rasprave današnju raspravu, potom konsultacije sa svimi dioni i članovi odbora ITRE od mene je odključene važnosti da vidim vaše prijedloge izmjena i e, htio bih čuti od vas koji prijedlozi izmjena su ključni za e, poboljšanje pitanje i mog francuski. Hvala lijepa. Ja sam izvjestitelj u Sjeni i u tom svojstvu želim naglasiti ono što sam rekao i ranije. I, jučer sam e, to ponovio. Naime, izmjena ove direktive treba stupiti na izvjestelja u sjeni sljedećeg tjedna. gospodin e, Kotis. Hvala, e, gospodine predsjedavatelju. E, amandmani koji su pokazuju da je zapravo postoje veća zabrinutost, pogotovo kada je riječ o posljedicima za prirodni pelin I mnogi zastupnici iz raznih klubova zatražili su ne samo e, amandmane, nego eh, su, govorili i o našoj kako se tretira eh, ova direktiva. Ovo je neprihvatljivo, neprihvatljivo da se sve ovo napravilo bez bilo kakvih konsultacija, savjetovanja ili E, pa čak ni uzimajući u obzir niti posljedice koje će određene smjernice imati. No e, najgore za nas je da direktiva zapravo vodi do manipulacije E, zemalja članica i nameće e, nešto što se tiče trećih zemalja. Komisija je pokušala manipulirati i izvozne, e, izvozne plinovode iz određenih zemalja. To nije prihvatljivo i to je predstavlja e, kršenje i e, e, načela suverenosti kada je riječ o zemljama članicama koje koriste vlastite izvore. Ovdje zapravo vidim cijeli niz e, problema koje treba riješiti, ali kada je riječ o ovoj prijedlogu ovih izmjena direktive, to samo izaziva još veće probleme u postojećem e, e, plinovodnoj mreži, ali znatne probleme i za nove plinovode dakle u istočnom Mediteranu od e, Grčke do Italije e, priprema se e, projekt plinovoda. Dakle, tu postoji cijeli niz problema izazova. No, zaključeno, htio bih vama kao izvjestitelju reći te kao predsjedniku našeg odbora da treba poduzeti inicijativu, da treba izvršiti pritisak i na Tursku kako bi prestala sa svojim aktivnostima na, u teritorijalnim vodama Cipra, istočnog Mediterana, odnosno širem području istočnog Mediterana. To su ozbiljni, to je situacija. Ovih dana Turska je ilegalno blokirala većinu odnosno talijansku kompaniju Eni kako bi eh, u, kada je riječ o ulaganju u Cipar. Dakle, izdane su tu eh, stajačina, odnosno Turska Međutim, E, mnogo toga je rečeno, međutim Turska ne reagira na to, radi ono što želi. Stoga moramo odmah zatražiti da se te opasne aktivnosti e, zaustave i to odmah nema zapravo razloga da ovdje e, govorimo o jačanju unutarnjeg tržišta e, prirodnog plina u Europi ako se pred našim vratima prodatno e, urediti vrlo važnu tema o kojoj treba raspravljati, o kojoj bi su izvjestitelji u zemlji trebali raspravljati i jeste zapravo su ovlasti europske institucije. Želimo ojačati ovlasti Europske komisije stručnjaka. Ono što nam treba, a ono što juče nismo čuli, jeste sljedeće. Trebali bismo biti ponosni na ono direktive i zapravo sada imamo regulatorni okvir koji nam omogućavaju da se bolje nosimo sa krizama. Ono što nedostaje jest ovo što je ultimativna lopistica koju sam ikada vidio u ovom odboru. Ono što vi zapravo ovdje sugerirate je e, ultimativna lobistica koju sam ikada vidio u ovom odboru. Ono što vi zapravo ovdje sugerirate je vrlo pametno. Naime, da nema izuzeća odstupanja, ali ona su nama pak potrebna. Jer da bismo to pobjedili u ovoj igri, ste sa Kaspromom. To znači, trebaju nam određena izuzeća kako bismo dobili u ovoj političkoj igri. Ja sam optimističan i mislim da zapravo bismo ovdje trebali igrati otvorenih e, karata. E, OMVBSF SF e, tržište i za naše kolege u istočnoj Europi. Nika je u potpunosti upravo kada se tuži na, situaciju. Upravo su i Poljaci i kolege iz baltičkih zemalja i mi kao moramo e, stati na kraj upravo ovakvim situacijama koje uzrokuje Gazprom. Hvala lijepa. Uh, to je uvijek moguće. Hvala što ste mi ponovno dali riječ. Gospodine Turmes, apsolutno je neprihvatljivo je da diskreditirate jedno od najvećih, eh, najvećih austrijskih poduzeća kao člana eh, ovog eh, Gazpromove bande. OMV slavi 50. obljetnicu, to je poduzeće koje je na, na austrijskoj burzi, oni imaju korporativno upravljanje i ne je sada e, prikladno da ovdje govorite o njima kao članu Gazpromove bande. Ja nisam ovdje lobist, e, nikakav, nikakva lobistica, ali ja samo govorim o tom e, Dakle, politički je prihvatljivo da određenim stvarima stanemo na kraj. Međutim, ono za što sam ja ovdje jeste maksimalna sigurnost opskrbe i e, povoljne cijene za europske potrošače i treba nam funkcionirajuće unutarnje tržište plina kako bismo postigli te To je ono što je moj primarni cilj. E sada, pitanje je možemo li na ovim mjerama taj cilj optimalno i postići. Hvala. Hvala understand that we take care for, for the, um, in this, this sensitive issue because... Dakle, moramo malo smiriti duhove. Gospodin Paul Röbeg. Ako biste možda mogli... Jer mm, mislim da Austrijska kao poduzeće i ako je do sada dobro poslova, govorimo o novim infrastrukturama, a ako pogledam i e, sa kartu, onda je e, Austrija dosta na jugu, daleko od sjevera i Baltičkih zemalja, dakle nije, to nema nikakve veze sa e, Barbara a zašto, je, zašto ste toliko kritični prema ovoj... Obično imamo ovdje predstavnike ili predstavnika Europske komisije i želim zahvaliti općenito Europskoj komisiji. Jučer smo započeli sa trijabu da se ostvari napredak na zajedničkom tržištu. I hvala na paketu o čistoj energiji. Govorimo o važnim pitanjima o energetskoj uniji i o Europskoj uniji. Pomogli ste nam mnogo u odnosima s Europskom komisijom, ponekad se... Izvolite. Hvala, gospodine predsjedatelju, i hvala na ovoj mogućnosti da iznesemo svoje komentare o amandmanima. Neću dakle ponavljati ono što sam rekao tada, nego ću se usredotočiti na neke pojedine amandmane. Tis nas je na to podsjetio ponovno jutros, e, odnosno rekao je da nažalost nije bilo procjene učinka u slučaju ovog prijedloga. Želim odmah jedloga ne povrijeđujemo te odredbe tog e, sporazuma jer se ovdje radi o vrlo specifičnoj situaciji. Naime, Mislim e, da je važno razmotriti sve amandmane e, i važno je čuti i stajalište Europske komisije. Mi ćemo razgovarati o, baš, e, o amandmanima na nacrt izvješća i na prijedlog komisije. na nacrt izvješća. Dopustite mi da istaknem nekoliko napomena na kraju. transposition in three months Dakle, što se tiče sama e, transpozicije. Dakle, to je nešto što je izuzetno bitno i to za cijelu e, isključive gospodarske pojaseve su nužne i to je nešto što je zaista očito jer e, alosti protivni svemu onom što radimo na planu energetike u Europskoj uniji. Međutim, ovom se jasno lučimo E, i to kažem zato što su neki o tome govorili. Dakle, vrlo jasno lučimo postojeće projekte i one koje su u pripremi. Zašto? Zato što je jasno da će se ova mm, uredba primjenjivati na cijelom teritoriju Europske unije. Prijedlogu izvješća. Moramo o tome dalje razgovarati s izvjestiteljima u sjeni. Naime, moramo se zapitati kako riješiti neke konkretne probleme. Jučer smo imali mogućnost da e, razgovaramo s bilo s kojim predstavnik tvrtke. Dakle, to su problemi koje moramo riješiti. Predlažem, dakle, dragi kolege, da e, sljedeći tjedan e, načinimo određen broj kompromisnih amandmana koje ćemo uputiti ono što sam iz vaših usta danas čuo zapravo jača one ideje koje sam iznio u prijedlogu izvješća. To će nam biti početna točka, a nakon toga ćemo raspravljati o tome kako te amandmane poboljšati. Podsjećam vas da ćemo ovom izvješću s naše strane imamo rok koji je 21. ožujka. Čekamo istovremeno da nam bugarsko predsjedništvo predstavi zajedničko stajalište vijeća i predlože početak trijaloga možda negdje početkom travnja, za što smo spremni. Hvala svima. Izvjesteljica je kolegica Kajli. I inače, e, trenutak za naš odbor, jer mi govorimo o ovim e, tehnologijama e, i to na vrlo e, na vrlo detaljan način, a ta tema se sada vrlo stručno, tehnički stručna temu primijeniti. I mislim da se od nas očekuje zapravo vrlo velika jasnoća. Su ti tehnološke pojedinosti o kojima ćemo razgovarati našim radionicama. One su vrlo, vrlo važne. Ja ću jednostavno pokušati na najjednostavnice i centralizaciju podataka putem različite cloud tehnologije. Sada međutim idemo još jedan korak dalje koji će kompjuterima omogućavati decentralizaciju samog hardvera, ali također i decentralizirane podatke. Dakle, to može naravno, kao što ste lijepo rekli, i dati i novo povjerenje. E, ova tehnologija Bloklanci su zapravo samo jedan od načina vođenja evidencije i želimo da se to ne primjenjuje niti samo na bloklan. bitnim sektorima može ova tehnologija primjenjivati, uključujući i sektor energetike, zdravstva, opske izbjegavanje plaćanja poreza, a u to možemo uključiti i pametnije sustave za glasanje. Suprotno onome što se e, zapeniti u velikom broju sektora, uključujući i energetskom sektoru, tako što će se koristiti šifrirani potpisi. E, ponuda je nešto e, što ćemo početi primjenjivati u Europi. Međutim, bit će nam potrebno više pravne i sve mora zapravo ići. E, jako tuga, puno toga treba napraviti od samog šifriranja e, do primjenja. Kada se radi o bitcoinima i cijelu ovoj tehnologiji moramo e, e, imati neutralan poslovni model i tehnološki e, model. Dakle, to bi nas trebalo rukovoditi. Hvala svim suradnicima, kako moje ekipi, tako i iz DigiConnecta. I također dobili smo puno informacija u ovom projektu iz Ovo je zaista vrlo ambiciozna tematika na kojoj radimo, gdje bi Evropska unija e, mogla doći u prvi plan na tehnologiji e, ka, u tehnologiji, baš kao što je SAD imao tu vodeću ulogu 90. godina. Hvala našoj izvjestiteljici. Hvala, hvala izvjestiteljici Evi Kajli. Ona je zaista puno toga napravila radeći na prijedlogu rezolucije i organizirala je različite radionice. Najnovija se održala, posljednja se održala i jutros. Govorimo o novoj tehnologiji, prema tome vrlo je važno da mi shvatimo što ta nova tehnologija da je to onoliko revolucionarno koliko je bio revolucionaran izum interneta. Drugi pak kažu da se radi o hibridnoj tehnologiji. Očekivanja su u svakom slučaju velika i mislim da je vrlo važno da raspravimo o tom pitanju te da evidencija tu se još puno istražuje. Europski parlament morao bi imati tehnološki neutralan pristup. Rezolucija koja je predložena mislim da je dobra, vrlo odmjerena i e, slažem se s njom. Radimo e, isto tako kako će, na tome kako će Europa biti evidencija što se tiče odbora ITRE, uvijek je bilo važno da imamo regulativu, zakonsku renovativu koja će postići pogodne za te nove tehnologije. Dio toga bi možda mogao e, biti i e, dobra rješenje. Baš e, vidjeti jesu li u zakonodavstvima država članica već prihvaćene e, potpisivanje na internetu i što je znatija primjena toga su e, internetske e, valute, najpoznatije među njima Bitcoin, koji aktivno radili na ovim pitanjima i razmišljali kako bi se praktično mogle primjenjivati tehnologije blok lanaca u pro poveća poznavanje tih tehnologija. Pokušavamo istovremeno postaći inovacije i ulaganja i e, moramo, dakle, izvrsno izvješće su napisali. E, u osnovi se slažem sa svim i sa velikim brojem sugestija. To je vrlo složeno e, na triše o primjeni tehnologija bloklanaca. lanaca. Izvjestiteljica je govorila e, o nekim primjenama i da koje su usklađena sa direktivom o zaštiti privatnih podataka. E, moj klub smatra da to možda i nije tako jedno. Ja mislim da je zaista bitno da ljudi odu i e, ubace glasački listić. Međutim,